Good afternoon, colleagues. I see some who are not here, but uh, I think we should still make a start. And, uh... Predlažem da počnemo. E, za početak trebamo usvojiti dnevni red. Ukoliko nema nikakvih primjedbi na predloženi dnevni red, predlažem da usvojimo dnevni red sa izmjenjenim vremenom početka. No, u svakom slučaju konstatiram da je dnevni red usvojen. Što se tiče tehničkih e, napomena, e, podsjetio bih vas e, da naprosto iz poštovanja prema našim govornicima glavna vrata će biti zatvorena tijekom razmjene mišljenja. Dakle, ako trebate napustiti dvoranu za vrijeme rasprave, molim vas da koristite vrata od zadana, ne prozore. Eto, malo smo kreativni u ponedjeljak. Imate drugi izlaz od zada, odnosno bočni. U skladu sa E, prelazimo dakle na treću točku. U skladu sa odredbom 214. poslovnika parlamenta e, definitivni zapisnik sa odlukama sa sastanka koordinatora AFETA od 20. siječnja postavljen je na internetsku stranicu AFETA sa svim drugim dokumentima za ovaj sastanak i ti dokumenti bit će priloženi zapisniku današnje sjednice. Prelazim sada na četvrtu točku dnevnog reda, odnose između Europske unije i Kanade, trenutačno stanje stvari i utjecaj saveznih izbora 2019. E, poštovane kolegice i kolege, kao prvo pozdravljam veleposlanicu gospođu Editu Herda, e, ravnateljicu za Američke kontinente Europske službe za vanjsko djelovanje. Ona je danas ovdje kako bi nas izvijestila o trenutačnom stanju stvari u pogledu odnosa između Europske unije i Kanade. E, Kanada je održala svoje savezne izbore 21. listopada 2019. Liberalna stranka, na čijem je čelu premijer e, Justin Trudeau, osvojila je 157 mjesta i e, formirala manjinsku vladu. Izgubila je većinu koju su imali 2015. u odnosu na konzervativnu stranku, a to je glavna oporbena stranka. Odnosi Europske unije i Kanade temelje se na zajedničkim vrijednostima, a to pokazuje i duga povijest e, opsežne političke i ekonomske suradnje. Kanada je jedan e, od e, najtješnjih i najbliskijih partnera Europske unije izvan Europe. Imali smo ovdje i ministre koji su gostovali i Sjećam se da je bilo rečeno da je Grenland e, istočno, a ne zapadno od Kanade, onda bi Kanada bila sjajna, član, e, sjajna članica Europske unije, ali eto, nažalost, nismo u toj situaciji. U svakom slučaju došlo je do sklapanja e, strateškog sporazuma o partnerstvu i sporazuma o slobodnoj trgovini 2016. a to nas je dodatno zbližilo i produbilo naše odnose. Kanada je pouzdan partner Europske unije što se tiče klimatskih pitanja bioraznolikosti, ali isto tako E, tu ima jako puno toga što možemo razminjivati u pogledu e, vanjske sigurnosne politike, umjetne inteligencije i istraživanja. Ovo stabilno partnerstvo treba se nastaviti i uvjeren sam da će Europski parlament e, i novi kanadski parlament nastaviti intenzivnu suradnju tijekom ovog mandata. Poštovana veleposlanice, čekamo vaše izlaganje kako bismo čuli kakav učinak kanadski savezni izbori imaju na naše odnose i što očekujemo u narednim mjesecima i Izvolite. Hvala lijepa, Vaše ekscelencije, članovi odbora AFET, poštovani gospodine predsjedniče. Velika mi je čast što sam danas ovdje i što sam dobila ovu mogućnost e, razmijeniti e, s vama gledišta i iznijeti nekoliko stvari o tome u kakvim smo odnosima s Kanadom. E, kao što znate i kao što ste rekli, u listopadu su održani novi izbori. Situacija se nije toliko e, dramatično promijenila, iako je došlo do promjena. E, sada imamo novu trudovu vladu, drugu, 75% ministara su iste osobe koje su na tim položajima, tako da ne očekujemo da će doći do nekih velikih promjena u političkom smjeru. E, vidjeli smo program nove vlade i ono što mogu reći je da e, je taj program e, usklađen uvelike i, sa, e, i sličan kao i novi program Europske komisije. Dakle, to je ono što je ovdje pozitivan aspekt kada govorimo o ovoj dugoj povijesti e, dobrih odnosa između Europske unije i Kanade. Kao što ste rekli, e, premijer Trudeau će biti na čelu manjinske vlade. On se mora oslanjati na potporu onih stranaka koje su mu običale pružiti potporu. Naravno, e, vidimo da nakon izbora u toj zemlji postoje velike e, podjele, došlo je do polarizacije između istočnog i zapadnog dijela, između gradova i ruralnih područja i ono što je uvelike potrebno je kohezija i jedinstvo. E, Vlada će doista morati uložiti maksimalne napore kako bi uveli promjene i e, ponovo povezali i zemlju i prevladali te razlike e, premijer će morati pronaći zajednički teren i zajednički jezik s oporbenim strankama kako bi njegov program rada bio nešto što će i oni podržati tijekom ovog mandata. Prije nekoliko tjedana održao je takozvani e, govor s prijestolja, predstavio prioritete svoje vlade i kanadski parlament e, je odobrio prioritete e, prošli ponedjeljak 27. siječnja. Znači danas je situacija puno jasnija i on može govoriti o prioritetima borba protiv klimatskih promjena, a to je i glavna tema i za Europu i za Kanadu e, nulte emisije do 2050. To je obećanje. I naravno ova vlada ističe svoje ambicije da to ostvari na poseban način u smislu da gospodarstvo može rasti i e, da životni troškovi budu pristupačniji. E, Vlada je odlučila e, pokrenuti cijeli niz mjera kako bi primjerice poboljšali energetska svojstva zgrada i poticali ekološki prihvatljivo poslovanje. Osim toga, ono što je važno je prevladavanje regionalnih razlika i naravno tu je imenovan e, ministar Christian Freeland, e, odnosno e, ministrica. Ona će biti ključna osoba na ovom području koja je dobila vrlo važan zadatak očuvanja kvalitetnih međusobnih odnosa između svih provincija i teritorija. Vi znate kakve su sposobnosti ove ministrice, tako da E, će biti zanimljivo vidjeti daljnji napredak. Znali smo koliki je doprinos dala i u sklopu pregovora oko e, trgovinskog sporazuma e, s nama i tako dalje. Osim toga, Trudeau je obećao porezne olakšice ne za sve, nego samo za određene skupine ljudi i to ne za najbogatije. Tu je glavni E, cilj osigurati takozvani e, zdravstveni program, Pharmacare program, jer njihov e, zdravstveni program obuhvaća samo usluge liječenja koje pružaju liječnici, ali ne i lijekove. Lijekovi se ne dobivaju na recepte. E, drugi veliki program koji se planira je e, program pomirenja e, sa starosjedilačkim stanovništvom. Vlada sada ima namjeru u potpunosti provesti UN-ovu deklaraciju o starosjedilačkim narodima i to tijekom prve godine ovog novog mandata. Dakle, vrlo su ambiciozni. Drugi ciljevi trudove vlade su sljedeći. E, smanjenje onečišćenja plastikom, e, Dakle, to je e, cilj koji dijelimo ovdje u Europskoj uniji. Osim toga, vrlo važno pitanje za Ameriku, stroži E, propisi i što se tiče e, plinovoda, odnosno naftovoda e, transnacionalnog, odnosno transkontinentalnog, koji također dovodi do velikih podjela. Osim toga, važno pitanje je i pitanje starog nafta sporazuma između, sa SAD-om i Meksikom. Tu je postoji veliki izazov e, i oni će pokušati na tome raditi na Vijeću sigurnosti UN-a. E, spremni su tjesno surađivati sa zemljama koje dijele iste vrijednosti, odlučni su u podršci NATO-u i mirotvornim misijama UN-a. Žele više pružiti e, pomoć, a prioriteti su im između ostalog obrazovanje i e, rodna ravnopravnost. I na posljedku još nešto što je vrlo važno za Europu. E, rekli su da zajedno sa svim istomišljenicima žele raditi na uvođenju pravila u digitalnom prostoru kako bi osigurali pošteno postupanje i etičke propise za umjetnu inteligenciju. E, kao što ste čuli, to se uvelike podudara s prioritetima Europske komisije. I jako dobro znate e, sve što je predsjednica Ursula von der Leyen rekla u studenom u e, Strasburu. Govorila je o poremećajima u svijetu u kojem živimo, u kojem ima previše onih koji govore jezikom sukoba a kako bi se uspješno e, nosili s ovim izazovima i prevladali ih, moramo udružiti snage s prijateljima i partnerima. Kanada je naš prijatelj, s njima možemo sklopiti savez i smatramo da je Kanada naš e, jako važan partner. Već smo govorili o strateškom sporazumu o partnerstvu, o trgovinskom sporazumu, iščekujemo ratifikaciju CT koja je predmet e, preliminarne primjene. Osim toga, očekujemo da ćemo ove godine organizirati ministarski sastanak, ali se nadamo da ćemo organizirati i sastanak e, šefova e, država i vlada na vrhu sa Kanadom odnosno vidjet ćemo kako će to funkcionirati i hoće li postojati mogućnost za takav summit krajem ove godine. Dakle, nedvojbeno je da je došlo do vrlo pozitivnih pomaka prošle godine. Ako spomenemo samo CETU, E, mislim da tu možemo biti zadovoljni jer je došlo do povećanja od 10,5% u bilateralnoj robnoj razmjeni usporedbi s proteklim godinama, a izvoz robe povećan je 15%, poljoprivrednih proizvoda 7%. Dakle, to je samo nekoliko brojki e, koje govore o prednostima koje smo ostvarili. E, za tjedan dana imat ćemo proslavu zajedničkog odbora za suradnju i onda ćemo vidjeti možemo li predvidjeti održavanje samita ove godine. E, na čemu radimo u sklopu priprema za ovaj sastanak? E, bavit ćemo se pitanjem e, e, promicanja ljudskih prava i što još tu možemo učiniti u suradnji s Kanađanima uključujući rodnu ravnopravnost, demokraciju, vladavinu prava, učinkovit multilateralizam, osim toga razmotrit ćemo mogućnosti kako surađivati s njima na području suzbijanja klimatskih promjena. To će biti visoko na listi prioriteta za obje strane. Razmotrit ćemo mogućnosti promicanja zelenih tehnologija. E, na taj način će onda za obje strane biti lakše ostvariti klimatske ciljeve. Druga važna tema za obje strane je digitalni program i to je sastavni dio prioriteta na obje strane. Podrška digitalnim inovacijama i umjetnoj inteligenciji. A osim toga razmotrit ćemo i mogućnosti za tješnju suradnju u etičkom e, korištenju postojećih e, i novih digitalnih alata i podataka. Ono što je osim toga vrlo važno je područje sigurnosti. Radimo na jačanju sposobnosti kako bismo suzbili prijetnje i kako bismo e, proveli program sigurnosti i promicali mir i stabilnost, između ostalog i kroz doprinos e, Kanade, e, Europe, E, kriznim misijama i operacijama. Kao što dobro znate, oni su sudjelovali u našim misijama i operacijama za suzbijanje kriza u Ukrajini, e, na zapadnoj obali, Maliju i Iraku. E, Kanada je izvrstan saveznik i u sklopu NATO-a prije nekoliko tjedana imali smo jako dobar e, dijalog o pitanjima sigurnosti, definirali smo neke aspekte suradnje i jasno istaknuli e, da smo spremni dalje aktivno raditi na ovim pitanjima. Parafrazirala bih ono što ste rekli i ono što smo čuli od profesora Timothy Gardneša u studenom 2018. ovdje kada je održao jedno predavanje. E, rekao je nešto što je vrlo slično onome što ste vi rekli. E, rekao je da identitet i granice Europe treba jasno definirati, ali je isto tako tvrdio da ako je Europa zajednica ideja i vrijednosti, onda bi Kanada bila savršena članica Europske unije. Hvala vam lijepa na pozornosti. E, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepa. E, čuo sam još nešto zgodno. E, što je kanadžanin, e, on je nešto kao amerikanac, ali ima zdravstveno osiguranje. Eto, e, kolegice i kolege, koliko vidim, nekoliko vas se javilo za riječ. Prvi je na redu kolega Pizapija. Hvala, zaista puno vam hvala na ovom izlaganju. Vrlo potpuno i vrlo pozitivno. Imam e, dva pitanja koja su rezultat i vaše e, vrlo pozitivne prosudbe o prioritetima koji su slični između Europskog parlamenta i Kanade. Prvo, kakva sada reakcija postoji i na koji se način procjenjuje situacija s Iranom nakon što je skinut avion u Iranu pred nekoliko tjedana. Moje drugo pitanje sada. Govorili ste o vrlo važnim stvarima kao što su odnosi između Europske unije i kanadske vlade. Na razinu e, stanovnika, ne toliko na razini onih koji su na vlasti, već i na razini onih koji su u oporbi. Odnosi sada između SAD i Kanade jesu li sada više pozitivni ili pak nisu takvi jer tu su bila dva značajna sporazuma, strateško partnerstvo i CETA. Dakle, ti sporazumi s Europskim unijom. Hvala za da, Hvala lijepa. Hvala vam, veleposlanice, na vrlo sveobuhvatnim informacijama. Govorili ste o povećanju trgovine između Europske unije i Kanade. To je pozitivan znak, uključujući i državama članicama. Ono što bi me zanimalo znati e, malo više jest poljoprivreda o kojoj ste vi već govorili, ali u kojim drugim sektorima je još došlo do povećanja? Ako ne znate danas, pošaljite molim situacije napismeno kasnije. Što je pak s Arktikom? Kanada nije bila zadovoljna vrlo agresivnim ponašanjem Rusije na Arktiku, imali novih informacija, predstavlja li to problem među kanadskom javnosti ili pak u diplomatskom koru? A također me zanimaju odnosi e, između Kanade i Kine nakon e, hapšenja gospođe Wei. Jer e, ne znam mi li prije 13 mjeseci, možete li išta reći o tome u javnosti? Što namjeravaju napraviti također vezano i za odnose sa Sjednjim američkim državama? A također i vezano za klimu na e, zapadu Kanade, na obali Pacifika, dakle, postoji vrlo velik broj kanadžana kineskog podrijetla. Kanada je također prisutna i tekako na istoku Europe, naročito u Ukrajini, odakle dolazi dosta velika dijaspora u Kanadu. I da li nam možete reći hoće li oni nešto konkretno raditi bilo u Ukrajini, bilo u drugim zemljama istočnog partnerstva? Hvala. Sada je Moreno Sanchez. E, hvala lijepa. I zahvaljujem e, vama, gospođo Herda. Javljam se ne kao zamjenski član ovog odbora, već i kao e, stalni izvjestitelj za CETU u ime Europskog parlamenta, također sam i potpredsjednik izaslanstva za odnose između Europske unije i Kanade. Vi ste, predsjedavajući, sami rekli da je Kanada zemlja koja možda ima najviše europskih vrijednosti iz Europske unije. Dijelimo mnoge vrijednosti, ali i velik broj problema. Jer sporazum CETA e, ne, odnosi se samo na trgovinu. Spomenuli ste imigracije i rodnu ravnopravnost, Mnogo toga se može napraviti. Rekli da sada neće doći do velikih promjena jer je kanadska vlada više manje ostala ista. Ali htjeli bismo znati eh, hoće li biti promjena. Mi moramo nešto učiniti i unutar našeg parlamenta kako ne bi bilo prevelikih promjena. Oko CETE mnoge države članice okljevaju s ratifikacijom. ljudi glasaju, imaju određene ideje, ali ponekad nemaju dobru vrstu informacija i zato vas pitam što možemo napraviti kako bismo se protiv toga borili. Evo i ja bih dodao pitanje. Do sada je 40% trgovinskih odnosa između Kanade i e, Europske unije bilo su jednom kraljevinom. Sada, dakle, kada Velika Britanija više nije članica Europske unije, Očekujemo li ili smo već primijetili da će se neka sjedišta poduzeća prebaciti iz Ujedinjene kraljevine u Europsku uniju. Ili se pak čeka da se vidi kako će izgledati sporazum između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Hvala Nitko se čini se ne javlja više za riječ, pa izvolite. E, možete sada odgovoriti. Hvala lijepa. Započet ću možda od posljednjeg pitanja. Dakle, govorit ću o CETI, o ratifikaciji i trgovini. Ponovit ću da smo sada u prijelaznom razdoblju u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu za sada se ništa ne mijenja i mnogo toga još treba napraviti. Velika Britanija je ta koja mora e, pregovarati ako e, interes postoji, a znamo da postoji, između dakle Ujedinjene kraljevine i Kanade. Mi sada analiziramo statistike i što to stvarno znači za nas. To se ne odnosi samo na Kanadu, to je općeniti trend. Moramo vidjeti kako će izgledati naša pomoć za razvoj sada kada Britanija više nije članica Europske unije. Zajedno s kolegama u Europskom parlamentu puno se raspravljalo na tu temu, a naše E, desko oficeri zaduženi za odnose s trećim zemljama također to analiziraju. Vrlo detaljno pokušavamo shvatiti što će sve biti potrebno. Ujedna kraljevina već je kontaktirala po prvi puta Kanadu, a stvari kojima se ja inače bavim iz tog područja, dakle vidjeli smo da su Britanci već potpisali i neke sporazume s trećim zemljama. Sad je to dakle na njima. E, vjerojatno biste više informacija dobili od glavne uprave Trade nego li od Europske službe za vanjsko djelovanje, vrlo vjerojatno. Međutim, što se CETE tiče, mi želimo pomoći kolegama iz glavne uprave za trgovinu zašto je CETA korisna, zašto je SPA sporazum e, koristan. Imamo informacijske kampanje i pokušavamo objasniti što su nam CETA i SPA zaista donijeli. I zaista nevjerojatno je e, koliko je interesa došlo s druge strane oceana da sudjeluju u različitim tematikama i događanjima i poveć, povećava se kod njih interes za Europsku uniju. Imamo e, bilateralne radne skupine, e, nekada ih je bilo manje, a taj se broj sada povećao na 27 takvih radnih skupina a broj se povećava jer njihovi stručnjaci žele doći i više surađivati. Nevjerojatno je ne samo da postoji toliki broj radnih skupina, već one se uistinu sastaju i imaju, mm, razmijenjuju mišljenja. S nekim državama uspostave se radne skupine, ali se te radne skupine nikada ne sastaju i ministarstvo moraju od ozgo naređivati sastanke i opet se ništa ne događa. Ovdje to nije slučaj, oni doista surađuju. Što se CETE tiče, gledali smo kakva je situacija s državama članicama, a kanadska strana je prisutna i djeluje u našim državama članicama. Pitanje je bilo u Ukrajini, u ukrajinskoj dijaspori. E, znamo da je ta, e, da su oni pokušavali e, pri reformama u Ukrajini, kanadska vlada i dijaspora, pomagali su pri izradi određenih zakona, od kaznenog zakona do neke borbe protiv pretjeranog protiv pogačenja na nezakoniti način i tako dalje. U Kanad, Kanadžani zapravo rade vrlo slične stvari u Ukrajini kao i mi. Zato e, mi zapravo radimo zajedno. A sada nešto više o sjeveru, o području Arktika i o svom tom prostoru koji nam se tek e, otvorio. Europska služba za vanjsko djelovanje ima posebnog izaslanika za Arktik. Želimo raditi u skupini za Arktik. Nažalost, Europska unija kao takva nije članica Vijeća za Arktik, tek neke države članice. Ali mi se koordiniramo s Kanadom, imamo i sastanke na temu Arktika zajedno s Kanađanima. Moramo dakle raditi na izradi prioriteta da vidimo što rade naše države članice, a Kanađani dakle imaju e, prioritete koje su logično nešto drugačiji od naših. To uvijek jest tako. Ono što Rusija radi na Arktiku mi pratimo i to eh, vrlo pomno. Međutim, eh, moramo svi zajedno raditi na temu Arktika. Još možda par riječi o vanjskoj politici, pa ću se sada osvrnuti na pitanje o Kini. Kina i Ukrajina su dva glavna prioriteta gdje smo se puno koordinirali proteklih godina. Kanadžani su jako zadovoljni s reakcijama i našom potporom, potporom koju smo dali njima, naročito vezano za osobe koje su bile u zatvoru u Kini. Naša diplomatska potpora je, nadam se, nešto što će pomoći da se te osobe vrate su kući. To je jako bilateralno pitanje, naravno, ali pomažemo kad možemo, jer e, u osnovi tu se radi o ljudskim pravima i o pravima osoba koje su u zatvoru. Što se tiče CETE i potpore koje daje oporba, u početku čule su se kritike, ali sada ne pojavljuju se novi podaci. Ne samo kanadska oporba, već i opozicija koja je bila tu u Europi vezano za CETU je shvatila da se radi o sporazumu koji je jako kvalitetan te da Europi, a isto tako i Kanadi donosi mnogo pozitivnog. Nema e, u zadnje vrijeme puno kritika, a činjenica je da pokušavamo uvijek iznijeti dobre primjere i e, iznijeti dobre argumente. Jedno od pitanja odnosilo se na nedavnu situaciju Znate koji je naš stav, stav dakle Europske unije o stajalištu vijeća sigurnosti. Kanada zaista želi postati članicom vijeća sigurnosti i u tome nas podržava. Moramo vidjeti dakle što više još možemo napraviti o odnosima prema Iranu. i kakva je situacija s njihovim e, susjedima. Ali u svakom slučaju e, Kanada u velike dijeli mišljenja Europske unije. Hvala lijepa. Da li kolege imaju možda još dodatnih pitanja? Ako nemaju, onda zahvaljujem veleposlanici što je došlo na naš sastanak i e, molim vas pravno pratite što se događa u Kanadi kako biste nas uvijek mogli obavještavati o tome. Hvala lijepa. Hvala vama. A sada imamo stanku od 8 minuta. U 16.15 očekujemo povjerenika Varhalja. I to će biti iza zatvorenih vrata. Ove divni mladi ljudi koji sjede na dnu dvorane i koje nemaju službenu dužnost ovdje, pozvani su dakle da napuste dvoranu. Hvala.